visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosti i politiku o nedavnim okrutnim zločinima u sjevernoj Nigeriji. Dajem riječ eh, potpredsjednik komisije. Uh Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Nasilje Boko Harama u sjeveroistoku Nigerije postaje svakodnevno sve ekstremnije, sve više prijeteće i zato zahvaljujem što smo danas to stavili na dnevni red. Mislim da je uz prijetnje našoj vlastitoj sigurnosti važno ne izgubiti iz vida velike terorističke prijetnje u drugim dijelovima dijelovima svijeta i to je dio naše komunikacijske strategije protiv e, terorizma. Posljednjih nekoliko mjeseci ubijeno je stotino e, ne, nevinih e, civila, više ih je kidnapirano u gradu Baga, dogodile su se strahote, ta prijetnja je regionalna i raste. Cilj je sve više širiti teror i stjecati nadzor nad teritorijem e, uz e, e, ciljanje svakoga bez razlika i i vjerske vođe i poljoprivrednike i učitelje i žene i djecu ali ja bih posebno naglasila napade na kršćane i napade na djevojčice osobito djevojčice koje uče idu u školu i koje su simbol promjene u svom društvu e, brojke su zastrašujuće od 2009. godine ubijeno je više od 13.000 ljudi više od pola toga od 2013. na ovamo 1,5 milijuna e, ljudi je prognano, 55 tisuća su izbjeglice, 37 tisuća u Kameronu, ostali u Čadu. E, to je sve e, potencijal za buduće daljnje sukobe. U sjeveroistoku Nigerije je takva situacija da je održavanje izbora sve teže u eh, te tri eh, savezne države. Dakle, potrebno je podržati sve ove zemlje u borbi protiv Boko Harama. E, što ćemo učinkovito učiniti i e, kratkoročno i dugoročno? Što god učinili moramo učiniti u uskoj suradnji sa e, državama o kojima je riječ. Potrebna je učinkovita humanitarna i vojna akcija. Potrebno je stvoriti multinacionalnu zajedničku E, skupinu koja još nije mobilizirana Ujedinjeni narodi su već dali 10 milijuna eura e, nigerijskim e, vlastima da bi se borili protiv terorizma potrebno je pomagati i izbjeglice i prognane srednjoročno je neophodno da ljudi tih država imaju izglede za razvoj i radna mjesta i vladu koja koja ih može štititi i odgovoriti na njihove potrebe e, treba e, pridobiti i srca e, stanovništva koje tamo živi inače nećemo postići taj cilj e, važno je i da sigurnosne snage poštuju pravila ratovanja o tome smo razgovarali sa Nigerijom u 11. mjesecu kada smo ih pozvali da jače poštivaju ljudska prava kako bi

Hvala lijepa. U ime socijaldemokrata dvije minute Norbert Neuser. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajuće, poštovana potpredsjednice komisije. Žrtve u Francuskoj u nekoliko zadnjih dana s pravom su e, zaslužili našu pozornost. E, mi smo to izrazili riječima Je suis Charlie. E, meni je falio slogan Nous sommes Nigeriens to bi bilo možda dobro, to bi zaista pokazalo isto tako sudjelovanje svijeta, e, ti ljudi tamo zaslužili su, da li smo mi nemoćni, da li smo zaista nemoćni prema svim terorističkim aktivnostima u čitavoj subsaharskoj zoni od Mauretanije, e, Nigera, Čada, Nigerija, Kenija, Somalija, moramo, mislim, zaista političke elite u tim državama e, potpomognuti, pogotovo u Nigeriji. Države članice su pomagale da se pošalju e, sigurnosne snage, ali bez ikakvog uspjeha nasuprot, e, suprotno toga, dakle u Negiriji e, nastupaju bez ikakve demokratske legitimacije, bez kontrole i bez ikakvog pritiska na opravdanost. To je isto tako istina ako želimo vidjeti uzroke nastanja Boko Harama i ostalih terorističkih grupacija i držati ih u vidu. Moramo vidjeti kako ćemo koruptivne elemente suzbiti u Nigeriji. Samo u zadnjih deset godina 80 milijuna eura e, nestalo je u industriji nafte. To je novac koji je potreban narodu kako bi se stvorili ravnopravni odnosi. Imamo političku elitu koja vodi, koja se obogaćuje kao i predstavnici vojske i gospodarstva. E, potpuno je to ekstremno. E, možemo učiniti zaista nešto da e, nevladine organizacije koje postoje, koje su dobre u civilnom društvu, u pravosuđu i u medijima potpomognemo upravo ovakve stavove. Hvala lijepa gospodine Nozere za ECR frakciju Bas Belder jedna minuta. Da, e, početkom ovog tjedna zapravo je stavljena primjedba da Zapad ignorira koje su to opasnosti koje se kriju iza Boko Harama. E, Nadbist koji je to izrazio je postavio pitanje gdje je tu solidarnost Zapada sa Nigericima, gdje imamo toliko stravičnih zločina. E, rečeno je da se gubi bitka sa Boko Haramom. Međunarodna koalicija bi mogla jedina donijeti e, pravo rješenje. Kako izgledaju stvari u neposrednom e, okruženju u susjednim državama? Da li su one vojno angažirane, kako izgleda sa njihovim stavom prema Boko Haramu, vojna reakcija, kako bi ona mogla izgledati zaista to je opasnost koja ide iz ove regije i zahvaća čitav ovaj dio Afrike. Potrebna je europska reakcija, sve je to vrlo tužno i žalosno postoji i e, između armije Nigerije i Boko Harama. Sljedeći govornik. Thank you, President. Thank you, High Representative, dear colleagues. The horrific violence of jihadist terrorism came awfully close to home last week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 mladih volontera su ubijani ubijani su sinovi i kćeri Nigerije. Ovaj tjedan koristeći dijete e, za e, napad, e, samoubilački napad, sve to pokazuje o čemu je riječ. Mi moramo to osuditi i izraziti sučut žrtvama. U Europi moramo biti svjesni globalne prirode i džihadističkog terora. Važno je priznati i da je e, u Nigeriji takav teror postao pravilo, a ne iznimka. Moramo eliminirati ISIS, e, odnosno IS, al qaidu Boko Haram i slične mreže. Minuta i pol u Nigeriji je bio strašan tjedan e, užasan je broj žrtava e, suosjećamo sa žrtvama i njihovim obiteljima e, strahote koje je Boko Haram učinio u gradu Baga su nezamislive više od 2000 ljudi je ubijeno tijekom nekoliko dana a državne e, snage nisu bile sposobne intervenirati i spasiti ih ni Nigeri Islamska država e, nije izuzeta od odgovornosti za kršenja ljudskih prava e, koja osuđujemo. 960 e, osumnjičenih pripadnika Boko Harama je poginula dok su u Nigeriji bili u pritvoru u početku 2013. godine. Međutim, ništa ne može može opravdati ono što čini Boko Haram, koristiti dijete za samoubilački napad eh, je nešto što šokira svakog promatrača pa i ono koji je sasvim okorjeli ne možemo o tim strahotama e, šutjeti e, kada je ovaj tjedan s pravom branio slobodu govora e, moramo reći da međunarodne organizacije imaju moralnu dužnost krenuti pozornost svijeta na događaje u Nigeriji jer ćemo samo tako prisiliti države da pozitivno doprinesu miru i stabilnosti u toj regiji. Hvala. Jeste li spremni odgovoriti odgovoriti na plavni karton od gospodina Džombaskija. Hvala. E, poštovani kolega, te grozote u Nigeriji su zapravo rezultat rada ili nerada, odnosno djelovanja E, nigerijske vlade. Mislite li da je tome tako? Izgleda da je neki problem s mikrofonom. Didn't work? English. English didn't work. Channel 2. Can you say something perhaps so that we can check whether translation works? <laughs> Okay. So Možete li nešto reći kako bismo mogli provjeriti je li sve u redu? Moram reći nešto na bugarskom. Could I ask you to say something again? Proba jedno, dve, tri, proba. Možete li početi, molim vas? Dobro. Evo, sada počnete iz početka. Kolega Karti, čujete li? Nigerijska vlada je glavni razlog zbog kojih je došlo do ovih užasnih akata e, u toj zemlji. Mislite li da međunarodne kompanije koje iskorištavaju prirodne resurse Nigerije također su krive? Mislite li da se samo e, vojnom silom može riješiti pitanje, odnosno problem Boko Harana? harana? Mislite li da mi trebamo pružiti pomoć njima na isti način na koji smo iskazali solidarnost sa žrtvama u Europi? Da, ne bih se složio sa vašim komentarom. Možda da bi se samo putem vojne sile eh, riješilo pitanje Boko Harama. Eh, nisam baš siguran da je tako. Da, mislim da međunarodne kompanije imaju odgovornost. Glavna odgovornost je na nigerijskoj vladi i mislim da širom svijeta trebamo pokazati istu reakciju. I europske institucije, ova institucija i vlade država članica trebaju reći da se ovakvi užasi ne smiju ponavljati i ne smiju proći nezapaženo jer brojne države članice i njihovi građani nisu ni svjesni da se to dogodilo prije tjedan dana. Gospođa Hautal, imate minutu i pol. Hvala. Mislim da e, najmanja stvar koju možemo napraviti ovog tjedna dok žalimo za žrtvama okrutnog terorističkog napada E, u Parizu je da razgovaramo o ovoj temi na dnevnom redu plenarne sjednice. Malo je pozornosti usmjereno na ono što se dogodilo u gradu Bagi u e, sjevernoj Nigeriji. Najmanje što može napraviti je da osiguramo da se provede međunarodna, neovisna međunarodna istraga o tome što se dogodilo. Jer brojke dosta govore, ali moguće je da je do 2000 ljudi izgubilo živote u ovom neselektivnom napadu. Isto tako, nigerijska vojska je pobjegla kad je došlo do ovog napada. Nigerija je bogata zemlja, ali naravno trebamo pružiti potporu njihovoj borbi protiv terorizma. Mi to možemo napraviti i tako da e, podržimo E, ECOWAS, e, to je e, jedna afrička organizacija za suradnju. Možemo im pružiti potporu kako se ovakvi teroristički napadi ne bi više ponavljali. Također bih htjela reći da i dalje ne znamo što se dogodilo sa onim djevojčicama tako da, kao što kažemo je suis Charlie, možemo reći je suis e, Chicago Girls. Dobro, sada smo došli do pojedinačnih govornika. Prvi je e, gospodin e, Santiago Fisas Ajela. Hvala. Iako je puno medijske pažnje poklonjeno masakru u Parizu, ekstremistima i islamistima na Bliskom istoku. Recite? Ispričavam se, da, vi ste sada na riječu. E, e, mogu ispočetka. Iako je puno medijske pozornosti e, poklonjeno masakru u Parizu, ekstremistima, islamistima na Bliskom istoku, postoji još jedna brutalna ekstremistična organizacija Boko Haram, što znači zabrana zapadnjačkog obrazovanja, sve je brojnija sve, moguće je da je do 2000 ljudi ubijeno u posljednjem terorističnom aktu. E, više od milijun i pol ljudi je moralo pobjeći. Radi se o e, istim e, ekstremistima koji su oteli 236 djevojčica prošle godine i isto tako e, to su djevojčice koje su prodane u roblje i e, natjerane da se preobrate na islam. I one koje su vraćene u svojim obiteljima rekli su da su države u logoru i silovane svaki dan. Biće teško riješiti ovakve krize i nema lakih rješenja i brzih rješenja. Ono u što možemo biti sigurni je da Europska unija i e, ostali da će biti e, e uspješni u Nigeriji nego u, u Sjevernoj Africi, na Bliskom istoku i drugdje. Trebamo doista osigurati globalnu reakciju, a to se ne može osigurati samo putem UN-a, već i putem Commonwealtha. Predlažem da e, slobodan savez slobodnih nacija koje dijele isti jezik poput Commonwealtha bi mogli e, ponuditi bolji odgovor tom dijelu svijeta od Europske unije koja je zaokupljena previše svojim problemima. Hvala. Sada dolazimo do pojedinačnih govora. Prvi je gospodin e, Fisas Ajela. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Europa ne može Eh, ne reagirati na teror u Nigeriji. Njihove akcije nadilaze mnoge druge. Uništavaju djec, eh, djetinstvo djeci. Oni također eh, uništavaju djevojčice. I Nigerija i njeni susjedi nemaju snage za borbu protiv Boko Harama. Potrebna im je pomoć međunarodne zajednice i to u okviru mandata UN-a. Eh, aktivnosti Boko Harama širom zemlje povezane su i s eh, izborima koji će se održati u veljači. Gospođo eh, Mogherini, hvala što ste me izabrali kao, kao vođu izaslanstva za promatranje tih izbora u ime dakle, Europske unije ta misija neće raditi na običajni način s obzirom da neće biti moguće djelovati na cijelom teritoriju zemlje i sigurnosnih e, razloga. Predsjednik e, te komisije predsjednik komisije pokazuje da Europska unija želi jednu transparentnu e, misiju i izbore u Nigeriji. Mi ćemo analizirati E, izbore, pratit ćemo što se događa na dan izbora, ali isto tako ćemo analizirati što će se događati prije i poslije izbora. Također mislimo da je potrebno apelirati na to da više ne nođe do e, ponovnog nasilja u Nigeriji. Gospodina e, Kjenge sada ima riječ. Imate dvije minute. Hvala gospođo predsjedavajuća na isti dan kada je Francuska bila ugrožena islamskim ekstremizmom u Nigeriji je stradalo ubijeno na tisuće ljudi. To je isti rat, to je ista e, smrtonosna ideologija. Međutim, nije bila reakcija koja bi bila istovjedna. Riječ je bilo o ubojstvima u Parizu. Europa mora biti naravno konsekventa i mora se suočiti sa velikim izazovima, ali i u Nigeriji prije no što postane prekasno. Ne možemo ostati skrštenih ruku e, kada je riječ o tisućama ubijenih. Treba nam međunarodni task force sa sudjelovanjem Ujedinih naroda i regionalnih organizacija koje već djeluju. Trebamo naći strukturno dugoročno rješenje, suzbijanje terorizma znači proniknuti u duboke uzroke i naprosto ih sasjeći. E, to je borba protiv neravnopravnosti, protiv korupcije, protiv e, prihoda iz izrabljivanja prirode i čovjeka moraju se zaštititi e, ljudi, političko djelovanje mora osnažiti. Nekoliko tjedana prije predsjedničkog izbora u Nigeriji moramo stvoriti budućnost za djecu Nigerija koje sada su žrtve rata i koji se koristi i kao vojnike u ratu moramo imati snagu i hrabrost da stvorimo centar svijeta iz tih zemalja kao što je to bio Pariz. U Parizu je bio velik broj međunarodnih predstavnika u slučaju protesta protiv nasilja. Moramo se otvoriti na svaki način. Ja kažem, že svi baga. Imate plavi karton gospodina Buana Noge. Prihvat, prihvaćate li? Izvolite, imate 30 sekundi. Hvala. Htio sam postaviti pitanje kolegici Keni nakon e, ovo, e, dakle, Nigerije. Ja vam želim pokazati sliku. Evo, ovaj gospodin ovdje, imam e, iz Londona koji kaže nešto o Mohamedu, ne bi li se njega trebalo odmah hititi, možda bi to bilo moguće. Možda bismo trebali naprosto sasjeći ovaj papir i da li u Londonu smije biti imam nazočan. Što kažete? Da, mislim da ova pitanja uopće nije primjereno ne smijemo prihvatiti bolesnu islamističku e, ideologiju sa našim demokratskim vrijednostima od ovog pitanja naprosto ne smijemo odustati, ne smijemo se staviti na istu razinu kao druge. Pa mi smo u mogućnosti i stanju odlučiti e, dakle i prema našim slobodama izražavanja misli i sve ono što je važno za naše društvo, a to je važno. Gospodin e, Mart, Nart ima sada minutu. Gospođo Magarini, riječ je o praktičnom problemu, a ne teoretskom problemu. Ne možemo govoriti o, o reformi strukture, to će trajati godinama dok se te strukture e, provedu u dijelu. E, ono što se dogodilo u Bagi, ono što se dogodilo na granici, to je vrlo aktualno. E, koridor e, kojim se krijumčari droga, terorističke veze. E, dakle, nigerijska vlada je neučinkovita jer zapravo uopće nije nazočna možda se možemo poznati na, u državu, međutim jedini način da jest da se demokratskim sredstvima, europskim snagama koje su u stanju e, braniti granice, morali bismo učiniti daleko više nego li retoričke izjave. E, nije li nam potrebna čisto praktično djelovanje i e, na neki način se usklasti sa tim državom? Hvala. Sljedeća gospođa Lambert, imate mi Hvala. Sljedeće gospođa Lambert, imate jednu minutu. Kad govorimo o najvećoj afričkoj ekonomiji, Nigeriji, dakle oni su, oni e, daju najviše mirovnih snaga iz e, Afrike. Isto tako svjesni smo korupcije, znamo da e, velik dio novca ne dolazi do najnižih razina, visoka je razina siromaštva, nejednakosti, djeca ne dobivaju obrazovanje i Isto tako postoje mizogini napadi na djevojčice, sve to još pogoršava situaciju. Puno je kritika vezanih uz reakciju nigerskog e, predsjednika na to. On e, ništa nije go rekao o napadu u Bagi, a istovremeno izrazio sućut zbog onoga što se dogodilo u Parizu. No, unatoč tome, nadamo se da nigerijska vlada će također nešto poduzeti i shvatiti ovo ozbiljno i reagirati otvoreno. Velik broj ljudi neće moći e, glasovati na izborima 14. veljače. Ja sam bila promatračica zadnji put. Zato što su raseljeni i izbjeglice su. Potrebna nam je međunarodna potpora da se to promijeni. Hvala. Gospođo Lambert, ostanite stajati. E, prihvaćate li e, plavi karton? Da. Izvolite, gospodine Carver. Hvala e, što ste prihvatili pitanje. Slažete li se sa mnom da prema nigerijskom e, ustavu sada više ne postoji mogućnost rotiranja predsjednika sa sjevera i juga zemlje. Mislite li da bi bilo dobro da se to predsjedništvo vrati? Mislim da pitanje rotirajućeg predsjedništva je pitanje na koje trebaju odgovoriti sami Nigerici. E, e, predsjednik Jonathan je jedanput odabran, izabran za tu ulogu. E, ja bih htjela da ima puno više demokracije u samom izbornom procesu, potrebno je više promatrača i trebamo osigurati da veći broj ljudi može glasovati ali tko god bude izabran za predsjednika, bilo da je to gospodin Bukari ili Goodluck Jonathan opet ili netko drugi, ono što je bitno je da se oni doista suoče s tim problemom umjesto da se pretvaraju da ne postoji. Hvala gospođo Lambert. Sljedeća govornica je gospođa Valenciano. Imate minutu i 30 sekundi. Hvala gospođo predsjedavajuća. djevojčica koja je mlađa od deset godina upotrebila je svoje tijelo kao bombaš, e, ubila je mnoštvo ljudi i e, svoj vlastiti život je ništa Ne možemo govoriti o Parizu ako ne govorimo o Nigeriji. Što se događa u Nigeriji? Što je potrebno u Nigeriji kako bi se e, suočila, odnosno kako se vladala sa ubojicama Boko Harama? Koje mogućnosti realno i brzo da pomognemo Nigeriji? Djevojčice, žene, ubijaju se, e, dakle, na tržnicama se koriste najubojitija sredstva. To je već simbolično. Za ovo promišanje promišljanje koje je apsolutno na strani e, smrti. Treba nam politička inteligencija, gospođo Magerini, odmah i na licu mjesta. Trebaju nam mjere. Evropska unija mora pokazati svoju prisutnost i nazočnost kako bi se stvorio e, novi život. E, najveći dio stanovništva u Africi. Gospođa Mici ima minutu. Signor prezident, masakru minci... E, gospođo predsjedavajuća. Kako su mediji opisali ubijanje 2000 ljudi u Nigeriji od strane Boko Harama? To je još jedan grozan napad Boko e, Harama. Kako zaboraviti stotine djevojčica otetih iz škola? ljudi koji su bili prespori da bi izbjegli napad su stradali. To je prijetnja ne samo Africi, već i Europi. I u Pakistanu se napadaju također učenici u školama. A isto tako e, napad na Charlie doveo je terorizam u srce Europe. E, zašto smo tolerirali e, organizacije poput Boko Harama toliko dugo, koliko nam je trebalo da shvatimo da takve terorističke organizacije predstavljaju veliki, veliku ugrozu e, svjetskom miru i stabilnosti. I na kraju je Europa ta koja mora reagirati odlučno i učinkovito kako bi obranila europske vrijednosti, e, mir i demokraciju u borbi protiv ekstrem, ekstremizma. Gospođa Gomez ima riječ vlada Nigerije nije bila u stanju zaustaviti eskalaciju ovih e, užasnih čina koji su se dogodili i spriječiti da ljudi postanu žive e, nosači bomba. Zaista to ne možemo promatrati odvojeno od drugih terorističkih organizacija ili od mreža organiziranog kriminala koji podupiru terorizam. Trebamo zajedničku sigurnosnu i e, politiku obrambene sigurnosti i moramo pomoći narodu da se e, narod postavi na noge. Moramo zaustaviti Boko Haram, moramo našu politiku usmjeriti upravo u tom smjeru. E, vlada ima zadaću zaštititi svoje vlastito stanovništvo uz pomoć Afričke unije i uz pomoć država sudionica Boko Haram je ugrozba mira u Africi i u svijetu. Madame Gomez, une... Gospodžo Gomez, prihvaćate li pitanje gospodina Elfridža? Izvolite, imate 30 sekunde gospodine Elfridž. Hvala. Vrlo ste strastveno govorili o borbi protiv tih zlih organizacija, slažem se s vama o tome. Ono što me brine je to što smo čuli jako puno o toj temi, ali slažete li se sa mnom da kada govorimo o na neki način uključivanju Europske unije u tu priču, da postoji opasnost da se oni vrate i možda bi trebalo eh, osnažiti eh, granične kontrole i na taj način spriješiti njihov povratak. Znate li da velik broj ljudi koji eh, su iz Libije pokušavali doći do europskih obala zapravo krenuli iz Nigerije da bi pobjegli od ovome. Ja se slažem e, s gospođom Mogherini. Ovo je sve povezano. Ako se pokušavamo ograditi u europsku trđavu, umjesto da im e, pomognemo širom svijeta i da se borimo protiv istih tih terorista koji stvaraju probleme ne samo našim partnerima, već i Europi. Ako to ne pravimo, propašćemo. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Đufreda. Đufrida, imate jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedavajući 2009. godine Boko Haram je najavio da će Nigerija, da se osniva islamski kalifat. 70% tamošnjeg teritorija u njihovim rukama i više od 1,5 milijuna prognanih e, koji nemaju nikakvu mogućnost izbore. E, nigerijanska vlada je apsolutno neučinkovita, e, vojska je neučinkovita, pomoć traže od međunarodne zajednice. 10.000 osoba je ubijeno 3. siječnja. Amnesty International je prijavio 2.000 ubijenih isto tako na dan e, kada se dogodio teroristički napad e, u Parizu eksplodiralo je ovo dijete bomba i korišteno je kao oružje što se tu još nama e, može dogoditi. Baga je tek početak. Boko Haram bi mogao postati e, apsolutni e, mogućnost kontrole u, u jednoj državi sa velikim pučanstvom neće se moći zaustaviti, neće se moći zaustaviti na granicama Čada i Kameruna, neće biti dovoljno, samo reći će svi Šarli. Um, sljedeći govornik ima jednu minutu. Hvala. Hvala gospođo predsjedavajuće. Ja bih žela kazati da svako teroristički atentat osuđujem najoštrije. Naravno sam e, da danas govorimo o Boko Haramu, o atentatu i Parizu prečesto i na previše mjesta nažalost vidimo nasilje koje se događa. E, rečeno je da se e, događaju tri vrste, nacionalizam, rasizam i religiozni fundamentalizam. Sve ove bolesti imaju isti karakteristike politiku, neracionalnost, agresivnost, neracionalnost koja sve skupa proždire. Bo, kao je upravo tako jedna organizacija koja ništa ne drži do nikakvih e, prava. Boko Haram je nastao, međutim e, možemo spriječiti da imaju novih pripadnika, da ne nastanu nove terorističke organizacije. Tu možemo krenuti od kratkoročnih strategija, međutim potrebna nam i dugoročna strategija, a to je obrazovanje. Carver, vous avez encore une carte bleue? Imate još jedan plavi karton, gospodine Carver. E, prihvaćate li, gospođo Gardija Zabal? Da, prihvaćam. Izvolite, gospodine Carver. Hvala što ste prihvatili pitanje. Govorite stalno mi. Ne bi li bilo bolje da imamo regionalni odgovor na ovu tragediju koja se događa u zapadnoj Africi? Ne bi li bilo bolje da se e, to pitanje ostavi Commonwealthu i Afričkoj uniji? Umjesto da e, oponenti e, iskoriste ovo kao još jednu priliku da govore o zapadnjačkoj intervenciji, intervenciji zapada. Hvala. Gospođo Gardja Savali, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. U istinu, naravno, Europska unija može pomoći e, to je jedna od vrijednosti Europske unije da se zalaže za demokraciju, za sve što je potrebno, a isto tako i prijateljskim regijama moramo pomoći u izgradnji demokracije. Na drugi način uopće ne možemo ni djelovati i ne možemo dozvoliti da se prepusti ljude terorizmu. E, Evropska unija je potrebna. Počinjemo sa spontanim javljanjem za riječ. Gospodin nagije prvi. Imate jednu minutu. Hvala. Štovane kolegice i kolege, ja sam sudjelovao e, događajima u Parizu, Šarli, e, osuđen bilo koju vrstu nasilja. Europa mora objediniti svoje snage i mora nastupiti jedinstveno. Ja nisam samo Šarli, ja sam i Baga. Žesvi Baga, to je grad u kojem su teroristi u cijelosti porušili, gdje je bilo tisuće žrtava e, nakon masakra koje se dogodio. Boko Haram kontroluje 70% nigerijskog teritorija. Oni nastupaju protiv svega što prema njihovom mišljenju nije kompatibilno sa njima i sa islamom. Ne smijemo šutjeti e, ove zločini Boko Harama koji su se dogodile neće se riješiti sami od sebe. E, narod Nigerije treba i potreban. E, Potrebna je Europska unija. Možemo vratiti našu Nobelovu nagradu za mir ako nećemo ništa učiniti. Moramo e, zatvoriti. Hvala, gospodin Marijas ima jednu minutu. Poštovana predsjedavajuće, usuđujemo e, zločine i krvoproliće u, u Nigeriji koji se dogodio. Fanatizam, a isto tako i religiozni fanatizam, doveo do toga da Boko Haram e, do, dolazi do izuzetno ekstremnih zlodjela. Na taj način imamo novi muslimanski kalifat, u ovom slučaju u Africi, i to do granica Kamerona, a istovremeno imamo i konfrontaciju u sjevernoj Nigeriji, iz toga svega proizlazi e, više iseljenike, odnosno useljenika u Grčku koji dolazi k nama preko Turske. Gospođo predsjedavajuća, Turska je sada najvažniji put za ilegalnu migraciju prema Grčkoj i u ostatak Europe. Umjesto da se Turska e, zaustavlja ove migrante, ona čini upravo suprotno. E, Turska ne primjenjuje e, sporazum o readmisiji. Turska nema pozitivnih načina provjere protiv kalifata. Hvala, gospođo 2015. godina je e, trebala biti godina rasprave i e, nade za e, Nigeriju zbog predsjedničkih izbora koji su predviđeni za veljaču. Umjesto toga tisuće ljudi neće glasovati. Ne zato što to ne žele, već zato što ne mogu jer su stradali. Oni su negdje u nekim vrećama za smeće. Zašto se to događa? To je zbog nezakonite e, trgovine oružjem, oružjem iz Libije preko Čada. Boko e, Haram to koristim. Tisuće ljudi e, marširalo je Parizom prije nekoliko dana. Ima stradalih u Nigeriji, a isto tako i u sredozemlju, negdje na zaboravljenim e, grobnicama, odnosno grobljima. Izvolite, sljedeći govornik također ima jednu minutu. E, visoka predstavnice, situacija u Nigeriji je sve dramatičnija. Posljednjih dana više od 2000 osoba je izgubilo život u toj zemlji. Zbog toga Europska unija mora reagirati izbori, predsjednički izbori i parlamentarni izbori će se u toj zemlji održati. Njezini stanovnici moraju se dogovoriti e, e, kako reagirati na okrutne napade koji su se dogodili u gradu Baga. I e, islamisti su ga prije tjedan dana sravnili sa zemljom. Tamo se odvija građanski rat postavlja se pitanje kako se mogu osjećati sigurnima ako njihovi lideri, ako lideri e, Europe, dakle ako, Europs, ako nigerijski e, vođe e, osuđuju napade u Parizu, ali ne reagiraju na ono što se događa u, u njihovoj zemlji. Ta zemlja treba pružiti pomoć i zdravstvenu pomoć i svakakvu drugu. Hvala gospođi Mogherini. Što je spomenula kršćane kada je govorila o ovoj tragediji. Predsjednik Šulc je isto tako izrazio sučut 2000 e, žrtava u, u gradu Baga. A Također je govorio o tipu diskriminacije. On na popisu mm, um, diskriminacije nije govorio o mržnji prema kršanima. A ista je zapravo znak prijezira prema kršanima. Molim vas, gospođo visoka predstavnice, E, ne smijete šutiti o tome. Gospođo Mogherini, molim vas, dajem vam riječ da zaključite raspravu. Prije svega e, hvala vam na ovoj prilici, jer u nedjelju kada smo prosvjedovali u Parizu, ja sam kao i mnogi od vas osjećala da nije samo licemjerno, već i kontraproduktivno ako ništa ne kažemo ili poduzmemo E, u vezi s onim što se događa. To je dosta daleko od Pariza, ali je to zapravo blizu Parizu. Jer kao što su mnogi od vas to rekli, te dvije stvari su zapravo vrlo bliske, blisko, usko su povezane i trebamo se pozabaviti i jednom i drugom. Naravno, ne možemo riješiti svjetske probleme izjavama. I moram reći da svaki puta dobijem negativnu imam negativnu reakciju kada mi se predlaže da e, dam izjavu o svemu i svačemu, ali moram reći da je ta izjava simbolična i tog dana izjava je morala biti moja, a ne glasnogovorničina jer e, mi moramo E, pokazati istu solidarnost i koherentnost i u Parizu i u Nigeriji. Istovremeno se slažem s mnogima od vas koji su rekli da moramo reagirati, djelovati na različitim razinama. Naravno, prva reakcija je osigurati sigurnost ljudi i prava e, ljudi, e, čak i više nego sigurnost, prije svega prava djevojčica i osigurati da nasilje ne bude tako vjerojatno. Trebamo omogućiti da e, ti ljudi imaju bolju budućnost i bolju sadašnjost u svojoj zemlji. I mislim da je to nešto što sasvim sigurno moramo napraviti. I kao što sam rekla na početku, ono što činimo već sada bilo u području sigurnosti ili humanitarnih aspekata ili u području razvoja. U svakom slučaju pozivam vas, eh, ja, zapravo prihvaćam vas, vaš poziv da napravimo više u tom području i to prije svega u vijeću ministara vanjskih poslova. Prije svega se trebamo pozabaviti ovim sigurnosnim aspektom, ali bih htjela eh, podvući ono što su mnogi od vas govorili a radi se o tome da trebamo djelovati ne samo u okviru Europske unije, već trebamo surađivati i s afričkim zemljama i s UN-om. Trebamo koordinirano e, raditi na tome. Htjela bih na kraju zahvaliti e, gospodinu Fisa Sekselu, budući da on vodi izbornu misiju e, u dakle, nadolazećim tjednima. To je vrlo važna uloga. Mislim da je, se tu vidi važnost parlamentarne e, diplomacije. Mislim da su te promatračke izborne misije jako bitne. I sve to obavljam zahvaljujući predanosti i profesionalnosti mnogih od vas koji su posvetili jako puno vremena i uložili puno napora tom zadatku. Hvala vam na tome, e, a nadam se da ću isto tako i svima vama osobno zahvaliti, e, ne na isti način, i doista i kada napravite izvješte o tome. Doista vam unaprijed zahvaljujem.